So, ich bitte die Zamolit ću kolege i kolegice da polako zauzmu sva mjesta. Pa i ovdje na zadnjoj sjednici bih htio započeti na vrijeme. So, ich bitte doch diejenigen, die neu U redu zamolit ću i novo izabrane zastupnike u Europskom parlamentu, ponovno izabrane zastupnike u Europskom parlamentu, one koji su napravili malu pauzu i sada se vratili da zauzmu svoja mjesta, pa i suradnike i naravno i goste. Želim vam izraziti srčnu dobrodošlicu ovdje na konstituirajuću sjednicu odbora za okoliš. Smisao današnjeg sastanka je formiranje, izabrat ćemo novog predsjednika i do četiri zamjenika predsjednika kao što to predviđa članak 204. našeg poslovnika. Redoslijed će biti dakle kao prvo izbor predsjednika odbora, zatim slijedi izbor četvoro zamjenika predsjednika. Kao prvo je moj zadatak da pročitam koji će se kolege zamijeniti. Gospođa Kadini zamjenjuje gospođa Mussolini, Angelik Dehaj zamjenjuje Michel Dartin, Miroslav Mikolazić zamjenjuje Aloš, Peterle, Kristijan Zilviju Soj zamjenjuje gospodin Zipken, gospodin Karlens Foren zamjenjuje Peter Jar, Andres Rezip zamjenjuje Herbert Dorfman, dakle to je za pučane. Zatim prelazimo na Alde. Federika Griza zamjenjuje gospođa Meissner, ona je tu, već sam ju vidio. Iz ECR-a Raymond Legutko zamjenjuje Šleki Foister. Gospodin Kamal će zamijeniti kolega Nicholson. Kolega Dolman će zamijeniti kolega Svimone. Kod GUE imamo sljedeće promjene. Teresa Rodriguez Rubio Vasquez će zamijeniti kolegica Kujon, a kolega Boylan će zamijeniti kolega Anne-Marie Nuje, a kod zelenih će gospodin Basajhu zamijeniti Cave Taylor. Kod socijaldemokrata, socijaldemokrata dakle gospođa, gospodin Sejden će zamijeniti gospođa Tanes, a Pavel Pok eh, od gospodina Gulana, Glenis Wilmot od kolege Katmišina. Jesam li nekoga zaboravio, jesam li sve u redu počitao? kao što sam rekao gospodin kolega Dorman je ovdje u ime kluba ECR-a i zbog toga zamjenik iz tog odbora neće sudjelovati u glasovanju. U redu, onda sada možemo prijeći na sam postupak. Kao prvo što se tiče izbora predsjednika, ustvrđujem da smo postigli kvorum od četvrtine članova, radi se o točno 18 članova, nitko to ne može osporiti. I zatim se radi o tome tko će izneti prijedlog za zamjenika predsjednika Petra Lize, izvoli. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih kao prvo htio pozdraviti sve kolege, sve kolegice, sve novoizabrane i sve ponovno izabrane kolege i kolegice. Odbor za okoliš je u proteklom sazivu imao najveći broj zakonodavnih dosija na svom stolu mislim da svatko može biti setan što će raditi u ovom odboru i dalje ćemo imati vrlo uzbudljiv posao. Kao prvo želim srdačno zahvaliti dosadašnjem predsjedniku Matijasu Groteu iako on ne pripada našoj političkoj obitelji europskih pučana, mislim da je svoj posao dobro obavio. No, nama je ipak drago što u ime europskih pučana možemo sada ponovno imati predsjednika u odboru za okoliš. E, u tu svrhu predlažemo Giovanni Laviju. Giovanni Lavio je profesor za poljoprivredu i za politiku. On već dugi niz godina vrlo aktivno sudjeluje u radu Europskog parlamenta, među ostalom je u proteklom sazivu parlamenta paralelno radio kao izvjestitelj za proračun i za reformu zajedničke poljoprivredne politike. To je vrlo maljiv kolega, vrlo pučan kolega. On pripada onom dijelu europskih pučana koji je dio isto tako i vlasti u Italiji. Mislim da je to dobar temelj za suradnju sa talijanskim predsjedništvom i zbog toga mi molimo imamskih pučana da nam iskažete povjerenje nama i našem kolegi Giovanni Lavije. Hvala Petra Lize. Vidim da nema drugih prijedloga. Stoga imamo sada prvo jednog, imamo samo jednog kandidata koji će se staviti na glasovanje i sada imamo kao prvo mogućnost ili aklama, da ga biramo aklamacijom ili da ga biramo tajnim glasovanjem. Vidim da možemo odraditi glasovanje aklamacijom. Kandidat je ispunio izjavu o financijskim interesima, to propisno. I ovime je već izabran.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 Dear colleagues, thank you very much for, for your confidence. Dragi kolege, hvala vam na ovom izrazu povjerenja. Nadam se da ću u sazivu moći uzeti u obzir sve vaše sugestije i želim čvrsto surađivati sa svima vama, sa svim zastupnicima, sa svim eh, klubima zastupnika ovog parlamenta u okviru ovog rada koji moramo napraviti u idućem sazivu. Hvala vam lijepa na ovom izboru. A sada možemo započeti sa izborom potpredsjednika. Za prvog e, zamjenika predsjednika moram pitati ima li kandidata gospođa Haupken. Hvala vam gospodine e, predsjedniče i Čestitam na vašem izboru. Neću oduljiti. Želim samo reći da se svi veselimo ovom budućem razdoblju sa e, dobrim, otvorenim, e, pravednim pristupom prema svim klubovima zastupnika, a mi u ime zelenih predlažemo e, našeg mađarskog kolegu Šalon Benedikt. Okay. U redu, ima li drugih kandidatura? No, not going Ne, ne vidim nikoga s drugim prijedlogom za kandidata. U tom slučaju možemo slijediti isti postupak kao i za predsjednika odbora. Ako nema nikakvih drugih primjedbi, možemo potvrditi kandidata Žavora aklamacijom. I, I ask Mr. Javor to join us. Pozivam gospodina Žavora da nam se pridruži. Now we can go to the second uh, vice chair. Sada možemo peći na drugog potpredsjednika i tu ću isto priupitati imamo li prijedloge za kandidata. Grazie, signor Presidente. Io... Hvala, gospodine predsjedniče. U ime kluba FDD-a želim istaknuti kandidaturu gospodinu gospodina Valentina Samazuronisa. I želim e, upitati predsjednika je li moguće dati riječ gospodinu Mazuronisu koji će u jednu minutu obrazložiti svoju kandidaturu. Hvala. Ave kandidatur? Ima li drugih kandidatura? Ovdje gospodin Grote. Socijalisti predlažu gospodina gospođu Zarbu. Gospođa Zarbu je ovdje već pet godina zastupnica, ona je pet godina već sudjelovala u ovom radu, to je naš prijedlog za drugog potpredsjednika. Mrs. the floor is yours. Yes. Hvala, kolegice. Da, ja želim preuzeti riječ i reći da smo mi u klubu zelenih doista sad u neugodnom položaju, da je naša stara praksa u parlamentu to što slijedimo upude pod e, pravilom 199. gdje treba se osigurati da su svi klubovi zastupnika prema svoj veličini zastupljeni i isto tako smo koristili sustav DONT od kad se sjećam, a ovo je već moj treći mandat. Nisam čula ni jedan, ali zatražila bih valjan argument e, za kandidaturu e, iz EFDD-a, jer činjenica da isključujemo neki klub zastupnika iz mjesta pod, odbora, pod odbora pod pravilima poslovnika nije pravedno, to ugrožava našu redostojnost, a isto tako ugrožava i e, povjerenje naših birača koji smatraju da trebamo poštivati sve klubove zastupnika. I ako ima nekakvih utemeljenih protesta protiv kandidata u redu, ali koliko ja vidim ovaj kandidat je vrlo opravdan za ovo mjesto i stoga nema nijedan ozbiljan dokument za to. Mislim da je ovaj put vrlo opasan, da on ugrožava demokraciju i reputaciju parlamenta. Madame izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja se slažem s time, ali htjela bih reći da se slažem zato što bi se svi mi trebali držati sporazuma do kojih smo došli, to su bili vrlo složeni pregovori, a oni koji nisu u dva najveća kluba zastupnika svi bi trebali jedni druge podržavati jer ako razbijemo ovaj sustav, onda bi nam na posljedku možda preostalo ništa, a to mislim da bi bilo, bilo loše. Ali ipak, samo da kažem, na temelju onoga što rekla gospođa Utken, u odboru Ekon upravo sada su zeleni se oduprili kandidaturi e, ECR-a i da su zapravo odgodili izbore za potpredsjednike. Ja to smatram licemjerjem. Ja podržavam kolegicu, ali želim samo ispraviti napomenu. Dakle, ja podržavam njen stav, ali samo uzevši obzirom moje prethodne primjedbe, mislim da je doista licemjerje neograničeno. Mr. Poc? No. Gospodin Poc? ja. Mr. Leinen, ja, egal. Ja ich ja... Da, hvala. Ja, Margaret Olgren, poštujem. Mi smo pet godina već ovdje surađivali, ti si ovdje tri mandata, ja sam ovdje već četiri mandata i mogu ti reći da se to već više puta dogodilo, da se neka osoba nije odabrala iz određenih razloga koji su pritekli iz spodnjih klubova zastupnika. To nije ništa novo, to je već više puta se dogodilo i postoje vjerojatno isto tako i opravdani razlozi zašto imamo kandidaturu za ovu poziciju. Gospodine Lize, hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da moramo vrlo pažljivo razbirati između osobnih razloga i političkih razloga. Mi smo politički organ u svojstvu odbora za okoliš i tu se ne radi o pitanju osobnog integriteta kandidata iz kluba zastupnika EFDD-a, nego se radi o klubu zastupnika kojem on pripada. Pravilo DONT nije u našem poslovniku, već je to pomoć pri raspodjeli mjesta, no može, možemo odlučivati prema drugim kriterijima i to se već više puta dogodilo, a prije svega uz pomoć zelenih kada se radilo o izborima za određene mjesto u parlamentu. Prošli tjedan smo mi zajedno, mislim i uz glasove zelenih, odlučili da ne odaberemo kandidata iz FDD-a na mjesto potpredsjednika parlamenta, već smo zato izabrali dva liberala. To isto tako nije bilo sukladno sustavu Dontu, ali su mnogi zeleni se pozitivno tom izrazili. A kolege iz kluba, kluba FDD-a se moraju odlučiti. Ako se okrenu pri uh, sviranju europske himne, onda se ne mogu čuditi što će to imati političke posljedice, bez obzira na to koja je, koja je osoba kandidat za određeno mjesto. i zbog toga u ime Europske pučke stranke podržavam kandidaturu gospođe Zarbu. Ona je ovdje skupila već godišnje iskustvo, ona je dobro radila, bila je maljiva, mislim da je to vrlo ozbiljna kandidatura. Hvala. Miss Auken. Gospođa Auken. Samo da vam nešto kažem. Kada smo glasovali protiv predloženog kandidata, onda je to uvijek bilo zbog kvalifika, njegov, kvalifikacija ili manjka kvalifikacija tog kandidata. I tu smo mi protiv kandidata, a ne protiv kluba zastupnika. Mislim da ako se koristi taj argument protiv kluba zastupnika, a taj klub zastupnika ispunjava sve uvjete, to nije u redu. Ako imate neke razloge da kažete da ta osoba neće moći voditi i ispunjavati tu funkciju na pošten i pouzan način, onda bih vas ja slušala. Ali, ako učimo cijeli klub zastupnika zato što kažemo da se ne slažemo s njima, onda ja smatram da to nije pošten način, jer to nije pravedno prema našem parlamentu, e, prema domu koji je dosta patio. U redu, još jedna osoba se javila za riječ. Gospodin Mazuronis. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam. Dopustite mi da se predstavim vrlo kratko. Moje ime je Valentina Smazuronis. Bio sam litavski ministar okoliša Bio sam ministar okoliša u trenutku kada je Litva predsjedala Europskom unijom, dakle prije pol godine. Moje iskustvo tijekom litavskog predsjedništva vijećem i cijelo iskustvo koje sam skupio, skupio u radu sa Europskom komisijom, sa povjerenicima, sa kolegama u vijeću svoje iskustvo koje sam skupio u suradnji s Europskom parlamentom je bilo iznimno korisno i mislim da bismo mogli iskoristiti ovo iskustvo koje sam prikupio ako me prihvatite kao kandidata za to mjesto. Naravno, sve to ovisi o vašem glasovanju, dragi kolege. Ja razumijem da postoje dogovori između podnijih klubova zastupnika i unutar klubova zastupnika. No htio bih dodati da neovisno o tome kako ćete odlučiti glasovati u ovom e, izboru, hoćete li glasovati za mene ili protiv mene, ja ipak smatram da ćemo moći uspješno surađivati tijekom idućih pet godina i da ćemo moći izabrati najbolje rješenje za Europsku uniju i za naše države članice. Rado bih da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 doista je što ste istaknuli mi je čast što ste istaknuli moju kandidaturu i želim zahvaliti onima koji me podržavaju i koji me ne podržavaju. Ja sam e, u drugom mandatu u ovome odboru i od uvijek sam dobro radila i sa e, prethodnim kolegama i sa svima ostalima i htjela sam samo reći da bez obzira na iskustvo koje sam stekla u odboru za zaštitu okoliša mogu se prisjetiti iskustava koje sam prikupila u svojoj zemlji. Radila sam sa brojnim nevladinim organizacijama na području zaštite okoliša, no ovdje sam e, u svojstvu građanke koja zastupa one koji su je izabrali. Dakle, kada pogledamo nas zastupnike, bez obzira na odbor u kojem radimo, mi smo ipak e, predstavnici naših birača, europskih građana. Ja sam uvjerena da će moje prisustvo u tom kontekstu biti važno. Neću mnogo toga dodavati. Hvala vam na vašim glasovima, na vašoj potpori. going and we to Dakle, sada moramo započeti s glasanjem. U slučaju kad imamo dva kandidata, moramo upotrebiti glasanje elektronskim karticama. I ukoliko želite glasati za gospodina Mazuronisa, morate pritisnuti zeleni gumbić. Ukoliko želite glasati za gospođu Sarbo, morate pritisnuti crveni gumb. Dakle, zeleno za Mazuronis, crveno za Sarbo. Imaju li svi svoje glasačke kartice? Ili ukoliko netko možda nema? Ukoliko svi imamo, Jedna je osoba bez. Okay, we solve the problem. Uh, Dobro, dakle, problem s glasačkom karticom koja nedostaje rješena, glasat će zamjenski član umjesto gospodin, gospodin Forenza će to biti. I dalje, ukoliko želite glasati za gospodina Mazuronisa, pritisnite zeleni gumb, za gospođu Sarbu, crveni gumb. Glasovanje je otvoreno. Oh. We have one EP. Imamo jedan glas previše iz EPP-a, dakle, rješeno u redu. Dakle, samo jedan glas je bio viška. Ok, we close the vote. Dakle, glasanje je zatvoreno i pričekat ćemo rezultate. Okay. We have. Uh... Oh, ah, yes, I do. Okay. The second vice. Dakle, drugi potpredsjednik bit će gospođa Sarbo. Gospođa Sarbo, molim vas, pridružite nam se. And now we are going to vote for the first... A sada ćemo glasati za prvog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Gospodine Grote. Ich schlage Pavel vor. Ja predlažem Pavela Poča. Nije to Juland, već Pavel Pok. Pavel Pok je već pet godina bio članom u odboru za okoliš. Surađivao je na vrlo važnim dosjejima. Ima mnogo iskustva i to je naš, eh, naš kandidat za trećeg potpredsjednika odbora. We have here. Imamo li još drugih kandidata? Ukoliko ne, imam izjavu gospodina Poča koji prihvaća kandidaturu na mjesto prvog potpredsjednika. I mislim da možemo glasati aklamacijom. <laughs> No, no problem. Želim opet u ime EFDD-a istaknuti kandidaturu gospodina Marko Fronta. I'm going to speak in Italian because uh, Prebacit ću se na talijanski. Kolega je zatražio riječ istovremeno sa mojim, mojom olbom da glasujemo aklamacijom. Ako kolega inzistira da se kandidira kao treći potpredsjednik, onda ćemo morati prijeći na elektroničko glasovanje. Da, inzistiram. Dakle, prelazimo na elektroničko glasanje i u tom slučaju molim vas da glasamo istim sustavom. Ukoliko želite glasati za gospodina Fronta, pritisnite zeleni gumb. Ukoliko želite glasati za gospodina Poka, crveni gumb. Zeleni gospodina Fronte, zelen, crveni gospodin Pok. The is open. Glasanje je otvoreno.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 i rezultat je 42 za gospodina Poka, 19 za gospodina Afrontea. Čestitamo gospodinu Poku, koji nažalost nije ovdje. Dakle, prelazimo na četvrtog potpredsjednika. gospodina Grote, imate riječ. Šlage Žilpan Jofor. Žilpan Predlažem Žil Panjo. Žil Panjo je također jedan iskusni kolega u našem odboru. Radio je ovdje u proteklih pet godina i stoga bi mi bilo drago kada bi njega izabrali kao četvrtog potpredsjednika našeg odbora. Molim e, isto tako da mu iskažete povjerenje. Hvala. Mr. Nicholson. Gospodine Nicholson, izvolite. Zahvaljujem. U svjetlu dosadašnjih događaja danas i mojih dosadašnjih 25 godina kao zastupnika moram reći da ovako nešto nisam, barem u ovoj mjeri, nikada doživio. I predložio bi gospođu Judith Garling koja je zastupnica u ovom odbornu proteklih pet godina. Ok. U redu. Novo je ja sam novo ovdje i nikad nisam ništa slično doživio. Želim istaknuti još jednu kandidaturu iz našeg kluba FDD, a to je gospođa Eleonora Evi. Avendo e trovando... Budući da Sad imamo tri kandidata. Prinuđeni smo pristupiti glasovanju putem kartice. Quindi sospendo... Dakle, ponavljam, imamo tri kandidata, a to su Parnjo, Girling i Evi. Dakle, prekidam sjednicu na nekoliko trenutaka da pripremimo kartice. kolega da pristupe glasovanju. Madame Grosset, Grosset. Je me dopustite mi da vam kažem da imamo nekoliko kolega koji moraju hitno otići glasovati u druge odbore. I stoga bismo njima trebali dati prednost za glasovanje zato što oni moraju ići glasovati u druge odbore.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

Konečka. Konečka. je Konečka? Konečka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign. José Emiliano.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

Okay. Uh, Možemo objaviti konačne rezultate. Broj glasača 63. Imamo tri prazna listića. Broj glasova 60, potrebna većina 31. Parnjo 37 glasova. Gospođa Girling 12 i gospođa Evi 11. Gospod eh, Panjo, molim vas, pridružite nam se ovdje za stolom. Now Možemo prijeći na treću točku na dnevnom redu. Imamo neka priopćenja predsjednika. Prvo priopćenje je o saslušanju povjerenice Nelly Ferioči nakon odluke konferencije predsjednika od 3.7. za postupak za saslušanja za zamjenu povjerenika saslušanje povjerenika Ferdinanda Lelija Feročija će se održati u ponedjeljak 14.7. u odboru ITRE u 12.30. Uzimajući u obzir kratko vrijeme koje je preostalo do kraja mandata sadašnje komisije i također želju da se izbjegne bilo kakvo preklapanje sa postavljanjem sljedeće komisije, konferencija predsjednika je odlučila primijeniti jednostavniji postupak od onoga koji se primjenjuje na saslušanje druge komisije tisuće 2009. godine. Sukladno tome, s obzirom na kraće vrijeme koje je na raspolaganju za svako saslušanje, samo članovi nadležnih odbora, odnosno odbora ITRE, će moći postavljati pitanja predloženom povjereniku ili povjerenici. No, ipak saslušanje je javno i članovi drugih odbora su pozvani da prisustuju sastanku. Želim vas podsjetiti da sastanak koji organizira odbor ITRE će se održati u ponedjeljak 14.7. u večernjim satu. Drugo priopćenje se odnosi na kalendar sastanaka odbora NV s obzirom na malo opterećenje, opterećenje radom našeg odbora. Sastanak koji nam predstoji je 23. i 24.7. u 11.30 ili 12.30 24. srpnja nećemo imati sastanke podne kao što je bilo predviđeno u početku. Kalendar sastanaka odbora MV do kraja godine će potvrditi koordinatori na njihovom prvom sastanku. Želim vas podsjetiti da za sljedeći sastanak koji će se održati 31.7. u poslje podne ćemo imati predstavljanje e, prioriteta talijanskog predsjedavanja od strane ministra Loreti Galencin. Započet ćemo sastanak u 9 sati prema dnevnom redu ovdje u Briselu u srijedu 23.7. To je sve za danas. Želim vam zahvaliti što ste sudjelovali i prisustvovali ovom dugačkom sastanku. Hvala vam lijepa.